internetu. Kao zastupniku komisije ću riječ gospodinu povjereniku Stiljanidisu. Dobro jutro vam želim. Imate riječ za vašu izjavu. Dear Uvaženi predsjedavatelju, uvaženi zastupnici. Seksualno iskorištavanje djece je mosozan zločin. Europska unija je već ostvarila određene korake kako bi se protiv toga borili, kako na internetu i izvan interneta imamo direktivu o, e, protiv seksualnog zlostavljanja djece koja sadržava čitav niz alata s kojim želimo poboljšati učinkovitost država članica i njihovih reakcija na ove zločine i s kojim želimo pojačati međunarodnu suradnju. Stoga Europska komisija ne misli iznijeti nikakav prijedlog u doglednoj budućnosti, već se želi usredotočiti na potrebe i na primjenu. Jedna studija je trenutno u tijeku koja gleda kakvi su stavovi država članica po ovoj direktivi, a rezultati će biti dostupni u travnju. Nakon toga ćemo donijeti odluke oko toga želimo li nastaviti ili podnijeti nove postupke u slučaju kršenja europskog zakonodavstva. 11 takvih postupka je trenutno u tijeku. U isto vrijeme Europska komisija održava bilateralne dogovore sa više država članica kako bi e, podržala izmjene i, e, provedbe. Postoje određena pitanja vezana uz potrebu za snagama provedbom zakona i e, pravnim službama koji trebaju usvrditi dokaze o seksualnom iskuštavanju djece na internetu kada se tu radi o privatnim poduzećima koji se nalaze pod drugim jurisdikcijama to je velika prepreka kada se radi o učinkovitoj istragi i progonu ovih zločina. A to je nešto što države članice moraju osigurati kako bi bile u skladu sa svojom odgovornošću da zaštite temeljna prava žrtava. Ovo je nešto što je povezano i sa drugim oblicima kibernetičkih zločina koje internet čini lakše, lakše mogućima, uzevši u obzir globalne razmjere interneta i odgovor Europske unije. To znači da moramo uzeti u obzir suradnju sa strateškim partnerima Europske unije diljem svijeta. Od ključne važnosti sveobuhvatan pristup kako bismo osigurali dosljednost kako što se tiče borbe protiv zločina, kibernetičke sigurnosti, zaštite potrošača, temeljnih prava i zaštite podataka te elektroničkog poslovanja. Te ćemo izazove smatrati sastavnim dijelom e, tih razmišljanja vezanih uz nadolazeć paket e, o jedinstvenom digitalnom tržištu ja znam da postoji globalni e, savez protiv e, seksualnog zlostavljanja djece na internetu. Taj globalni savez e, tiče se političkih angažmana ministara iz 54 država koji su se obvezali da će poduzeti određene aktivnosti kao prvo kako bi se olakšala identifikacija žrtava i pružanje poduške kako bi se olakšale istrage i progon, kako bi se podigla osviještenost i kako bi se smanjilo materijal koji je vezan u seksualno iskuštavanje djece na internetu. Globalni savez je ostvario uspjeh po nizu pitanja. E, ta opredjeljenost je postala dijelom mnogih važnih politika, no globalni savez i dalje mora riješiti određen broj pitanja. Kao prvo, mora se pobrinuti da sve države i nadalje nastave ostvarivati političke ciljeve tako što će se zajedno poticati i što će udužiti svoje resurse. Kao drugo, to bi se trebalo poširiti na više zemalja. Kao treće, Globalni bi se savez trebao osvrnuti i na trendove i prijetnje koje vidimo u stvarnom svijetu i prilagoditi svoje odgovore na njih. Također moramo uže surađivati sa internetskom industrijom koja je spremna odigrati svoju ulogu u okviru globalnog saveza pod Fondom za e, unutarnju sigurnost komisija će podržati uspostavu e, javno-privatnih partnerstava između e, ključnih dionika iz privatnog sektora i agencija koje su odgovorne za provedbu zakona pod instrumentom za povezivanje Europe Europska komisija će dalje nastaviti financirati europsku mrežu sigurnih e, internet centara koji imaju ključnu ulogu kada se radi o tome da se podigne osviještenost e, vezano uz e, ovakav materijal na internetu diljem Europske unije. Takvi centri trenutno djeluju u 27 država članica te pokrivaju tri dijela kao prvo imamo centre za osviještenost koji se tiču toga da se osnažuje djecu, roditelje i učitelje kako bi na najbolji mogući način koristili internet. Tu se temeljimo isto tako na centrima za izgradnju digitalnog svijeta gdje imamo posebne alate koji se mogu prilagoditi i ugraditi u suradnju sa školama i sa e, privredom. Kao drugo, imamo e, servis e, za pružanje pomoći na internetu koji potiče djecu da prijave takve slučajeve i koji ih upozorava na pravilno ponašanje. I zatim isto tako imamo hotline gdje možemo dobiti informacije od strane javnosti što se tiče dječje pornografije na internetu. Ta hotline e, linija radi inicijalnu analizu, pokušava ustanoviti izvor tog čina i zatim posljeđuju informacije snagama provedbe zakona. Imamo e, ISP i druge službe koje se bave kodeksima ponašanja. Ovaj hotline je nešto što se sufinancira od strane Europske komisije i na kraju krajeva mogu reći da će Europska komisija nastaviti poticati e, provedbu zakona kada se radi o lakšoj identifikaciji žrtava i počinitelja tako što će sufinancirati uspostavljanje zajedničkih baza podataka koji su trenutno pod nadzorom Interpola koje snagama provedbe zakona pružaju bolji pristup e, podacima e, i informacijama diljem svijeta. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine Prveniče. U ime kluba zastupnika prvi će govoriti e, e, gospođa Holmajer u ime europskih pučana na minutu i pol. Gospodine predsjedavatelju, gospodine Prveniče, dragi kolege i kolegice, kao prvo srdačna zahvala e, za ovu raspravu koju smatram izuzetno bitnim u posljednje vrijeme smo suočeni sa eksplozijom ovakvih slučajeva, sa eksplozijom brojki zlostavljanja djece. Internet je blagoslov za mnoga područja gdje možemo poticati rast e, i osvajanje radnih mjesta, ali to je kletva za one koji postanu tako e, žrtvama zločina. Želim uputiti sljedeće pitanje komisiji. ICT e smo uspostavili i znamo da je internet glavna platforma za to. Pitanje se postavlja ima li ta služba dovoljno osoblja kako bi se mogla nositi s ovim činjenicama. Bojim se da imamo samo tri osobe za cijelu Europu. Naravno da Interpol ima i više osoba, ali tu se radi o trgovini ljudima, organiziranom kriminalu. Oni se bavi sa najrazličitim oblicima zločina i stoga bi moja prva molba bila ta da nam je potrebno eh, adekvatno osoblje kako bi se mogli boriti protiv ovog fenomena. Kao drugo, jedna molba, eh, provedba ove direktive nju treba ubrzati u svim državama članicama. Provedbu direktive iz 2011. je iznimno važno zato što je ta direktiva vrlo, vrlo dobra. Zatim, ja smatram da je ova ideja javno-privatnog partnerstva vrlo dobra i mislim da možemo vidjeti koliko smo daleko već stigli u ovom sektoru. Suradnja je naravno bitna. A Isto tako moramo pripaziti da e, se pobrinemo za sigurnost, da se borimo protiv špijunaže, ali s druge strane moramo naći mjere kako ne bi s time zaštitili najgore zločince koji e, siluju i ubijaju tisuće djece diljem svijeta. Hvala. Upućena vam je plava kartica od gospođe Karpini. Jeste li spremni prihvatiti ju? Gospođa Karpini, izvolite. domnule președinte subiectul este extrem de important și cred că toți conștientizăm. Hvala lijepa. Naravno, ova tema je vrlo važna i mislim da se svi slažemo da je zlostavljanje djece izrazito grozan zločin. Mi znamo što se događa u svijetu i moramo misliti o tome što trebamo učiniti. Ja vam želim pitati gospođo Holmar, smatrate li da ovaj globalni savez kojeg je gospodin Pomenik spomenuo, koje financira Europska komisija, treba li on nuditi zaštitu e, podataka, budući da taj savez ima naravno pristup svim podacima, kontrolira podatke nad svima onima ko, protiv kojih se vode istrage na internetu. Mislite li da je ta institucija doista dobro jamstvo za ovo? Kada se na internetu istražuju podaci privatnih poduzeća, onda se ne radi samo o jednoj, jednom izvoru koji nadgleda informacije. Imamo razne parametre i kada na primjer se otkrije silovanje djece po određenom algoritmu, onda se tek individualno pristupa tim podacima i stoga mislim da je ta vrsta pristupanja informacijama izrazito bitna. Hvala lijepa. U ime socijaldemokrata gospođa Zipel na Dvije pol minute. Hvala vam lijepa. Sosavljanje djece na internetu je zločin, težak zločin koji kod žrtava često dovodi do dugotrajnih e, tjelesnih, e, psihičkih i socijalnih e, šteta, a internet pruža tu mogućnost da se te slike zostavljanja vrlo brzo mogu proširiti. Internetski počinitelji koriste isto tako internet kako bi ostvarili kontakt s djecom. Kao parlament smo 2011. zajedno sa vijećem usvojili direktivu kako bi se države mogle učinkovito nositi s ovakvim vrstom zločina, sa zajedničkim standardima, sa zajedničkim pravilima kada se radi o definiciji e, kaznenih zločina, kaznama, e, isto tako kada se radi o odgovarajućem progonu počinitelja, čak i kada je zločin počinjen u inozemstvu. Zaštita i prevencija e, je vrlo važna, isto tako kao i poboljšanje kompetencije medija. Naravno, samo je privremeno rješenje da se blokiraju samo ti sadržaj. Cilj za žrtve bi trebao biti da se ti, ti podaci u potpunosti povuku. Privatni internetski e, pružatelji ne bi trebali sami o tome odlučivati. Provodili se dobro ova direktiva. Izgleda da državama članicama po tom pitanju nedostaje politička volja. U siječnju 2014. godine je Europska komisija protiv 11 država članica izdala upozorenje kao prvi stupanj kršenja europskog zakonodavstva. Samo u slučaju Cipra je taj postupak sada prekinut. A uspotečeno, moja država članica je odgovarajući e, zakon usvojila tek u studenom prošle godine, a nije dobila takvo upozorenje. Države članice moraju ispuniti svoju domaću zadaću, a Europska komisija mora, držati svoju, e, mora ostvariti svoju ulogu kao čuvarica e, zakona i ugovora, a da se ne suzdržava od toga da upozori države članice na to. Imamo dakle sada još ove rezultate studije koje očekujemo, a pitam se što ćemo s time ustvrditi, a u okviru ove rasprave ne bismo trebali zaboraviti sljedeće. Zlostavljanje djece nije nešto virtualno, ono se događa svakodnevno u stvarnosti. I zastrašujuće je koliko je raznolik taj problem u različitim državama i regijama, koliko se taj problem ignorira, pa čak i na području Europe. Hvala lijepa. Hvala lijepa, plava kartica gospođa Holmajer dopustit ću, iako ju zapravo samo dopuštam kada osoba ne dobije sama priliku za govor, ali eto, dopustit ću vam, gospođo Holmar, izvolite. Mislila sam da ću odustati od toga, ali htjela sam zapravo pripitati kolegicu Zipel, je li ona ozbiljno smatra da, na primjer, Google, kada se otkriju neke sadržaje gdje se prikazuje silovanje djece, da oni to, da Google to ne treba samostalno ukloniti, već bi trebali čitati, čekati dok sve dobiju sudski nalog za to. Mislim da kada se radi o teškim zločinima, da je bitno da privatna poduzeća uz odgovarajući dogovor samostalno djeluju. Tu se više ne radi o pitanjima zaštite privatnosti. Gospođo Zipel, hvala. Hvala gospođo Homar. Svaki građanin ima tu obvezu kada slučajno otkrije kazneni zločin da na odgovarajući način djeluje. Ali unutar rasprave o ovoj direktivi smo dobro primijetili da osim onog e, vrlo očitog zostavljanja djece postoje neki slučajevi koji su sumnjivi, koji nisu jasni i zbog toga je bitno da u takvim slučajevima postoji dogovor sa javnim službama. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik u ime ECR-a je kolega Timothy Kirkup na jednu minutu. Gospodine predsjedavatelju, mjera za svako društvo je e, ta e, kako zaštitimo one koji se ne mogu sami zaštititi. Postoji samo nekoliko slučajeva gdje imamo apsolutno pravo ili apsolutno zlo, ali kada se tiče zlostavljanja djeca, onda tu nema zabune. To je najgora vrsta zločina, moramo sve učiniti na svakoj razini, na europskoj, globalnoj, nacionalnoj, kako bismo to iskorijenili, kako bismo kaznili one koji žele naštetiti djeci. Argument da imamo zaštitu privatnosti i slobodu govora ne vrijedi u, u ovom području. I kada se pitamo što trebamo napraviti kako bismo spriječili zlostavljanje, to je vrlo jasno. Sve što je ljudski moguće. Moramo raditi sa internetskim tvrtkama, moramo e, socijalnim medijama dati odgovarajuća pravila i roditeljima i djeci dati informacije, moramo blokirati takve sadržaje, moramo povući stranice na kojima se to prikazuje, moramo progoniti počinitelje, pružiti pravdu žrtvama i dati se dostatne alate da to učinimo. Zatim moramo žrtvama prutiti isto tako i dostatnu pomoć i podršku kako bi se ponovno osjećali sigurnim. Imaju mnogo crnih kutova na internetu i tamo se počinjavaju najgrozniji zločini. Djecima, djeci je potreban jedinstven glas s kojima će se zastititi njihovo djetinstvo. Hvala vam. Hvala lijepa u ime liberala na dvije minute gospođa Natalie Grisbeck. Hvala lijepo gospodine predsjedavatelju, gospodine Porniče, dragi kolege. Pred nekoliko tjedana u odboru Libe tijekom vrlo važne rasprave o borbi protiv kibernetičkog kriminala i kibernetičkih eh, predatora bili smo suočeni sa groznim statistikama eh, što se tiče zostavljanja djece. 4 milijuna pedofilskog sadržaja trenutno na internetu. Žrtve koje su sve mlađe, 10% djece mlađih od 12 godina, slike koje su sve nasilnije, mreža sa um, kriptografskim sustavom koji je sve napredniji i tako dalje. Prije nekoliko tjedana ja sam osobno pokušala shvatiti kako na crnom internetu se stvari odvijaju. I tu vidimo da imamo vrlo opasne kuteve. E, neki dijelovi interneta su potpunosti pod nadzorom tih e, kibernetičkih pedofila. Kada smo početali ovo izvješće AFE, vidimo da smo 2014. zabilježili porast od 100% e, signal, signala vezanih uz e, pedofilski sadržaj. To znači da smo još jednom ustanovili da e, je takav fenomen još jednom u porastu. Uzevši u obzir taj fenomen u našem društvu, kakav je naš odgovor? Kao prvo, možemo li imati stvarno izvješće kada se radi o promjeni ove direktive a podsjećam Europsku komisiju da je rok za transpoziciju bio određen za za 13.12.2013. godine. Kao drugo, koja je uloga i koja je nadležnosti zajedničke radne skupine Interpola i Centra za kibernetički kriminal. I kao treće, gospodine Pomeniće, žao mi je niste spomenuli sljedeće, trebamo učiniti više kako bismo blokirali i uklonili te stranice kada vidimo da one sadržaje pedofilske sadržaje. Hvala vam na vašim ogovorima naprijed. Hvala. Sljedeći govornik e, na jednu i pol minutu u ime jedne ljevice, gospođa Martina Anderson. To Drago mi vidjeti da se e, raspravlja o ovome i čekamo izvješće od odbora za civilna, civilne slobode. No, u svakom slučaju jedini način e, da zaštitimo djecu je da radimo o tome. Djeca imaju pametne telefone u džepovima i e, nisu dovoljno upoznati sa opasnostima koji su povezani s tim. Moramo istražiti opasnost novih medija kako bi upozorili djecu i moramo se postaviti isto tako da roditelji i odgajatelji i budu obučeni da, i da su dovoljno obavješteni. Moramo tražiti rješenja da zaštitimo djecu od otvorenog interneta, da e, podignemo razum njihove svijesti. Nedavno na sjeveru Iske u mojoj izbornoj jedinici e, donekle nevine e, slike curica su e, stavljene na internet, sedam, preko 700 e, slika su stavljene na e, por, pornografske stranice koje, to, koje To je šokantno. Moramo svi biti jako oprezni. Mnogi smatraju da ljudi koji učitavaju, stavljaju na internet te slike trebaju biti uhićeni jer tu, su, tu je pitanje prava na sliku i e, način kako, je do, kako su došli do tih slika, dakle na e, zakonit ili protuzakonit način. Hvala. U ime zelenih sada Filip Lambert na dvije minute. Jean Lambert. Hvala predsjedavajući. Svi mi pozdravljamo e, reviziju ove direktive koje... i ipak jako je uznemirujuće čuti kako države članice očito nisu provele ne provode ove odredbe. E, mnogi govore e, o uklanjanju e, tog sadržaja na internetu kao važnoj temi i jasno je da bi to trebalo biti obvezno čak i ako države članice odluče da blokiraju te strance, ali mi moramo biti jasni u zakonodavnom tekstu gdje počiva odgovornost i to je dio ovog pitanja kojem E, o e, pružateljima usluga gdje god bili, zakon mora biti jasan e, kako djelovati u tom pitanju i mislim da je direktiva jasna glede odgovornosti ljudi. Ja pozdravljam, ja bih željela čuti što komisija može reći o poteškoćama s kojim se susreće kako bi došla do sporazuma s trećim zemljama gdje su e, koje su domaćini e, tim, tim, tim strancama jer svi mi znamo da e, dječje fotografije ne bi smjele biti dopuštene nigdje na svijetu a još manje zlostavljanje djece Isto tako trebali bismo povezati djelovanje, gled, svoje djelovanja e, za zaštitu ranjivih djeca, e, koje su to mjere koje se poduzimaju za izvješća, izvještivanje o nestaloj djeci. Trenutno nema nikakvih obveza da se prati, prate slučajevi nestale djece. I ono što su kolege rekle glede prevencije, i osvješćivanja djece i mladih. Na tome treba raditi kako bi bili svjesni rizika i isto tako e, moramo znati i podsjetiti se da internet igra važnu ulogu i da ima djece koja ne žele reći roditeljima i e, učiteljima e, ništa o tome. Isto tako treba reći nešto i o spolnom odgoju kako bi djeca shvatila kakve su stvari prihvatljivine. Hvala da ste spremni govoriti na plavu karticu. Izvolite onda. Možete postaviti pitanje. Kolegice, spominjali ste provedbu direktive, rekli da je to važna stvar, no mnoge države članice sporo djeluju ili donekle su i ljene s tim u vezi i isto tako spominjete suradnju s trećim zemljama da je teška. Dakle, tu smo svi mi jednoglasni, ali što mislite, zašto vlade ne poduzimaju mjere s tim u vezi? Pa u izvješću koje ćemo dobiti od komisije to će, nadam se, razjasniti zašto neke države toliko kasne u provedbi direktive ponekad e, su problemi u tome što e, se to ne poklapa dovoljno sa njihovim nacionalnim zakonima, ali mene, e, meni je zapanjujuće što neke države članice nisu jednostavno poduzele mjere, jer ovo je od ključnog značaja zašto mladih i koji god ti razlozi bili moramo tražiti od svojih kolega na u nacionalnim parlamentima da pokrenu ta pitanja zašto stvari nisu provedene. Najljepša hvala. Dan Doc će govoriti kao neovisni zastupnik jednu minutu. Hvala predsjedniče povjereniče. Dok je internet e, jedan od e, najvećih e, mogućnosti za poslovni uspjeh. Istovremeno moramo vidjeti da je to i velika mogućnost za nemilosrdne kriminalce koji vrebaju djecu online i tu moramo zajedno raditi da nađemo rješenja i da se borimo protiv takvih e, zlostavljanja. U Sjevernoj Irskoj e, neovisno izvješće objavljeno u desetom e, mjesecu 2014. godine, to je uradila Catherine Marshall u zlostavljanju djece i tu se vidjelo da je u školi otkriveno šest slučajeva online zlostavljanja u zadnjih par godina mamljenja djece i ispostavilo se da, je, e, da su e, internet zlostavljanja na internetu uveliko povećala e, od za 22% u zadnjih par godina i zapanjujuće je vidjeti da 16-godišnjaci su vrbovani preko interneta i moramo se postarati da su djeca e, osposobljena da se e, nose s internetom, s internetom ali isto tako da mikrofon je prekinut. Ispričavam, ispričavam se, ali doista ste e, pretjerali s vremenom. Čegovnik je Tadeuš Šefka. Izvolite na minutu i pol. That's okay. dziękuję bardzo panie... Mhm. i ta która e, dzieje się z wykorzystywaniem s obzirom na brojne vrste kibernetičkog kriminala na internetu zločini protiv djece su doista šokantni i zbog toga je dobro da je danas europski parlament počeo raspravljati o tome nažalost nemamo dovoljno vremena za to i mi moramo reagirati na izvještaj Europola. Taj izvještaj govori o povećanju broja ovakvih slučajeva. Borba protiv ovakvih vrsta kaznenih dijela očito nije dovoljno efikasna. Tko je pročitao izvještaj Europola jasno shvaća u kojem smjeru se razvija ta vrsta kriminala. Mogli bismo organizirati sastanke zajedno sa ostalim e, zemljama kako bi se spriječili, kako bi se spriječila plaćanja preko recimo poreznih oaza poput Kajmanskih otoka. Na taj način se vrlo jednostavno mogu naručiti ovi strašni, ove strašne usluge na internetu. Morali bismo se djelotvornije boriti protiv ovih kaznenih djela. Osim toga moramo unaprijediti suradnju um, policijskih tijela i ostalih tijela koje se bore protiv ovakve vrste kriminala. Nije ovdje riječ samo o zabranama, moramo pažnju posvetiti i edukaciji. Drago mi je da ćemo ovo imati, ovome imati rezoluciju. Molim vas se držite Molim vas da zadržite vremena. Imamo e, sastanak u 11 sati. Ako se budu pretjerivali, onda ćemo imati problema e, sa kolegama koji će doći na vrijeme za glasanje. Na minutu i pol, Mirjam, da li ima riječ? Hvala. E, imaju Imamo milijune slika pedopornografije, više 17% e, su djeca, slike djece od, ispod, mlađih od 10 godina. Dakle, ovdje se radi o ilegalnoj aktivnosti koju je jako teško e, odrediti i vidjeti koliko djece učestvuju u tome. Ja sam ovdje kao predstavnica naroda, ali prije svega kao majka. Naime, tisuće djece poput mog sina završavaju e, e, kao žrtve kriminalaca i naša odgovornost da zaštitimo tu djecu i da im pružimo miran, siguran život, e, da, da im omogućimo da se igraju svojim prijateljima, a ne da završe kao žrtve interneta i pedopornografije. Internet je važna stvar, ali isto tako ne smije biti mjesto gdje će se moramo onemogućiti da netko stavlja na online e, slike e, gole djece. Da li to znači da trebamo blokirati internet? Ne, to nije rješenje. Evropska unija mora razmisliti o tome kako e, novu tehnologiju razviti kao darknet, darknet gdje će se nešto poduzeti. Prošlo, prošlog, prošle godine, krajem prošle godine SAD su poduzeli neke mjere i anonimusi su isto tako nešto poduzimali moramo raditi nešto da se bori protiv pedopornografije na internetu. Pozivam Europsku uniju da usvoji svoju e, direktivu iz 2012. E, Mi stalno govorimo da su djeca e, najvažniji resurs, najveći resurs, a njihova prava ignoriramo. Jer i to će uništiti njihov život jer će te fotografije da ih progone čitav život. Hvala lijepa, sljedeći je Branislav Škripek na minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. Sa internetskom tehnologijom e, imamo sada činjenicu da jedan cijeli naraštaj djece odrasta koji bolje poznavaju tu tehnologiju od svojih roditelja ili od svojih učitelja. Zbog toga je teško roditeljima ispuniti svoju zadaću da zaštite svoju djecu, da znaju tu o čemu se radi, ali djeca često ne svačaju kolika je ta opasnost koja im prijeti kada komuniciraju preko interneta s nepoznatim ljudima ili kada posjećuju određene internetske stranice. Još sam kao zastupnik e, u Slovačkom parlamentu uputio na ovu problematiku, pa i u slovačkim medijima. Imao sam jednu kampanju e, gdje sam htio povećati pravnu zaštitu djece od takvog opasnog sadržaja. Prikupili smo dosta popisa u okviru te kampanje, te sam ja uvjeren u to da zapravo se trebamo protiv toga boriti u medijima, a naravno isto tako i pomoću zakonodavnih koraka. Sljedeći govornik je gospođa Cecilija Wikström. Hvala. Seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece na internetu postalo je sve ozbiljnija stvar. Žrtve su sve mlađe i mlađe i te slike koje se e, dijele se u trenutku. U 2011. godine usvojili smo direktivu za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, a sada komisija mora iznijeti, napraviti izvješće i predložiti stvarne, konkretne alate koji će biti smisleni i korisni. Ne treba nam samo izvješće, već nam trebaju korisna, e, korisni alati, instrumente da se borimo protiv ovog fenomena, jer e, stalno iznova vidimo patnju koju stvaraju te slike. Moramo pripremiti djecu za budućnost. Budućnost će biti teška za sve, i djeca, a djeca su naša budućnost. Dakle, povjereniče, zajedno s parlamentom moramo eh, se uhvati u koštac s ovim eh, strašnim zločinom. Vrlo uzorno i što se tiče vremena za govor. Hvala vam lijepa. Sada je sljedeći govornik Bornis Rope na jednu minutu. Hvala predsjedavajući. sama jedna država se ne može boriti protiv tog zločina jer internet nema granice. Policijska sudska tijela ne raspolažu nužno potrebnim resursima da e, gone te kriminalce i da spriječe ta kazna djela. Ono što treba promijeniti, moramo, moramo povećati odgovornost za počinjenje tih kaznenih djela, ali isto tako moramo bolje podržati financijski e, tijela koja se bore protiv toga, moramo e, europske i nacionalne djelatnike obučiti i zajamčiti bolju suradnju između tijela država članica. Informacije moraju doći do tih tijela što je prije moguće i isto tako dokazni materijali koje moramo poboljšati i moramo zajednički bolje djelovati. Hvala. Hvala vam lijepa, uvaženi kolega. Upućena vam je plava kartica. Gospođa Mussolini vam je upućuje, jeste li je spremni prihvatiti? Ja, Mussolini, Da, gospođo Mussolini, izvolite. Proprio sull'ultimo intervent Upravo na posljednju intervenciju moram reagirati. Zar ne bismo trebali pripremiti kao europske e, propise dakle mogućnost prijavljivanja ovih slučajeva to znači da u tražilice može, se mogu graditi alarmi kako bi se odbile i automatski prijavile stranice sa e, pedofilskim sadržajem Rope, bitte. Gospodin e, Rope, izvolite. Hvala kolegice na posljednom pitanju. Mislim da moramo posezati za svim mogućim mjerama za borbu protiv tih kaznenih djela. Moramo savjetovati sa slučičancima, vidjeti koliko je to isplativo i učinkovito i napraviti studiju o tome. Hvala vam lijepa na jednu minutu. Sad ima riječ gospodina Barbara Kapela. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Seksualno zlostavljanje djece na internetu je vrlo gnusan zločin, svakodnevno se eh, uploadaju djece, eh, slike od djece. Imamo sada 4 milijuna takvih slika, svake godine ta brojka poraste za 80 tisuća eh, slika, 70% te djece je mlađe od 10 godina, a te slike se ne brisu, zbrišu, dakle godinama i cijelom život ih prate te slike. U Mađarskoj imamo na primjer odredbu koji kažnjava četove između djece i odraslih. E, nacionalna, Nacionalna agencija protiv zločina e, je tu isto tako sudjelovala, postoji i odgovarajuća baza podataka e, i odgovarajuće osoblje, a tako smo isto tako sada čuli da će se 50 milijuna eura posvetiti ovom globalnom savezu. Nažalost, ova direktiva se ne primjenjuje u svim državama članicama. Ti počinitelji su teroristi i protiv njih se trebamo boriti kao takvima, dakle sa međunarodnom suradnjom, e, nacionalnom i europskom suradnjom e, naših snaga provedbe zakona. Hvala lijepa. Na minutu i pol Sljedeći govornik gospodin Dias de Mera Garcia Consuegra. Hvala vam. Više od jedan milijun e, pornografskih snimka djece cirkulira po e, internetu. Između 50 i 100 tisuća pedofila se koordiniraju na organiziranim mrežama. To su podaci koji pokazuju ozbiljnost ovog problema modernizacija direktive ili stvaranje globalnog saveza su važne mjere kako bismo se suočili s ovom sve većom prijetnjom. Zbog toga moramo imati zajednički pristup koji će uključiti i policijsko i sudsko djelovanje protiv, protiv počinitelja koji će osigurati zaštitu žrtava. Zato moramo osigurati odgovarajuća jamstva i osigurati progon ovakvih kaznenih djela te iskoristiti podatke iz eh, procesuiranja kaznenih djela kako bismo izbjegli stigmatizaciju djece. Moramo iskoristiti tehnologiju kako bismo iskorijenili njezine greške, zato što jedan dio rješenja leži u tehnologiji. Zato moramo izmijeniti URL-e koji imaju takav sadržaj i ukloniti sadržaj koji pokazuje dječju pedofiliju te raditi na stvaranju e, pravila ponašanja za sigurnost na internetu. Sve to moramo raditi u koordinaciji svih nadležnih tijela na međunarodnoj e, razini, snage sigurnosti, privatni sektor i civilno društvo. Pritom moramo naglasiti ulogu Europola i Eurojusta te e, europske Europskog udruženja protiv seksualnog zlostavljanja djece putem interneta. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa. Gospođa Božan vam upućuje plavu karticu. Jeste li spremni odgovoriti na nju? Imate e, plavu karticu. Želite li je? Gospođa Borzan vam želi postaviti pitanje. Izvolite

Nema sumnje da je spolni odgoj kao predmet jedan od instrumenata, ali zasigurno nije jedini instrument. Ono što je potrebno jest riješiti predrasude koji više imaju sa, veze sa zaštitom zločina nego sa zaštitom žrtve. Stoga prema mojem mišljenju sve zakonodavne inicijative u policijskom i sudskom području moraju biti usmjerene na zaštitu žrtve. Ovdje je riječ o jednoj posebnoj žrtvi, govorimo o djeci, a naša djeca zaslužuju najveću moguću zaštitu. Hvala lijepa, kolege i kolegice. Ovime sada prelazimo na Catch imam popis koji je dosta dulji nego u običajnim raspravama i stoga neću moći dati riječ svim kolegama. Pokušat ću to e, pravedno raspodijeliti po klubima zastupnika. Prva govornica koja se i prvo javila je gospođa Marijele Sanes. nous avons perdu... Euh, Predsjedniče, izgubili smo puno vremena zadnjih deset godina od kako smo napravili prvo izvješće. ako ne budemo aktivirali sve svoje snage, onda ćemo izgubiti ovu bitku jer sve ide sve brže i brže, kao što znate, sa dark webom ili deep webom. Dakle, od ključnog značaja da imamo pristup e, po zemljama, to je već rečeno, i e, odgovori su nam već poznati. Trebamo e, bolje obavještavati roditelje, djecu, zašto ne bismo imali zeleni telefon, europski zeleni broj, Dakle, treba nam e, filtriranje tih e, online stranica i jasno je da su Europolova sredstva na raspolaganju jadna, treba ih povećati kako bismo bolje identificirali, nalazili, hvatali te predatore i kako bismo bolje pronalazili žrtve i kako bismo e, olakšali razmjenu podataka. Dakle, da bismo zaštili djecu moramo se mobilizirati u potpunosti ne samo mi političari, već ukupna društva. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik na jednu minutu je Richard Howard. Hvala. Drago mi je e, da se na internetu govori napokon, drago mi je da se napokon govori o ovom problemu seksualnog postavljanja djece putem interneta jer moramo se protiv tog problema boriti brže i moramo osigurati da se počinitelji identificiraju i progone te osude gdje god se nalaze na svijetu. E, prošli tjedan je otkriveno da je 30.300 novih e, snimaka stavljeno na internet i taj broj stalno u porastu. a još uvijek se vode presude o povijesnim slučajevima iz 1970-ih. To nam sve govori da digitalno doba nudi nove mogućnosti zlostavljačima za vrbovanje i e, zlostavljanje djece danas tri do četiri mlade osobe smatraju da imaju e, sposobnost stvoriti bolju online e, zajednicu, a mi imamo alate da im to osiguramo i pomognemo. Hvala vam, a sada gospođa Šlojdrova na jednu minutu. Pane predsjedajci, djekuji za udjelanje slova. E, hvala vam. Gospodine povjereniče, hvala vam na vašem izlaganju ja vjerujem da europska komisija europski parlament i ostale zemlje i sve zemlje članice moraju djelovati zajedno zato što internet nema granica povjereniče vi ste spomenuli brojne mogućnosti provedbu direktive iz 2011. je jedan od je jedna od mogućnosti no ja smatram da je potrebna detaljna evaluacija provedbe te direktive zato što ovdje ne predlažemo nikakvu novu uredbu niti direktivu no voljeli bismo znati do koje mjere se provodi ova sadašnja direktiva koliko je učinkovita i s obzirom na sve veći broj žrtava očito je da su sve ove da sve ove zakonodavne mjere nisu djelotvorne i da zapravo zaostaju. Zaostaju za zlostavljačima ili potencijalnim zlostavljačima. Što vi mislite o malo učinkovitijoj potpori u ovom e, aspektu? Što mislite o podizanju svijesti među djecom, roditeljima i u školama? Sljedeći govornik je gospođa Ruža Tomašić, jednu minutu, izvolite. Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske iz 2013

Hvala. Na e, vam predsjedavajući. Dobar dan gospodin Stiljanides. Uvaženi kolege, čuli smo podatke koje ste nam izložili, podatke Europola, podatke nevladinih udruga. Riječ je o problemu kojeg je vrlo teško riješiti. I to je kao druga strana medalje. S jedne strane medalje imamo dobre stvari interneta, a s druge strane ovakve loše stvari. S jedne strane imamo mogućnost učiniti sve ono što nam je bilo nezamislivo do prije nekoliko godina, a s druge strane, na drugoj strani medalje imamo deep web ili darknet, dakle mračnu stranu interneta. Posljedica toga su e, maloljetne osobe ili čak djece u dobi od dvije godine. Stoga moramo pronaći način kako bismo ostali e, kako bismo uspjeli pratiti ovako brzi razvoj interneta i zajedno pronaći odgovarajuća rješenja. Hvala lijepa gospodin Korao. Zadnji govornik u ovom Catch postupku je gospođa Zaborska na jednu minutu. Pan predseda, pan komisar, chcem podjakovati Moniki. Gospodine predsjedavatelju, uvaženi povjedniče, želim zahvaliti Moniki Holmer zato što je ukazala na aktualizaciju i provedbu e, trenutne direktive o zlouporabi djece. Priključujem se isto tako i zahtjevu da Europska komisija započne sa e, kampanjom osvješćivanja koja bi mogla pomoći djeci E, da bolje razumiju rizike povezane sa internetom, a isto tako i što se tiče roditelja. U Slovačkoj je postala slična kampanja pod naslovom Znate li što vaše dijete sada radi, trenutno radi. To je upućivalo roditelje na razne rizike vezane uz drogu, e, trgovanje ljudima, zlouporabu alkohola pa i seksualnog zlostavljanja. Upravo bi tu mogu, ideju mogla preuzeti i Europska komisija. Ovo mora postati prioritetom Europske unije kako bi se za to našla i dostatna financijska sredstva za odgovarajuće projekte. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospođa Zaborska. Vrlo izvrsno samo jednu minutu i na posljedku ću ponovno udjeliti riječ gospodinu su Europske komisije. Izvolite. Thank you, Mr. President. Hvala gospodine predsjedavatelju, uvaženi zastupnici. Hvala vam što ste mi dali priliku da sa vama danas raspravim o ovoj ekstremno ozbiljnoj temi. Kao što i sami znate, Europska unija je već poduzela čitav niz koraka kako bi se borila protiv seksualnog zlostavljanja djece. No, nažalost, borba protiv iskorjenjivanja ovog gnjusnog zločina je nije još ni blizu kraju. Stoga moramo razmisliti o politici koja će uravnotežiti pravo na privatnost i e, zaštitu osobnih podataka sa sigurnošću građana. Moramo osigurati učinkovitu istragu i progon počinitelja ovakvih e, kaznenih djela i to je dužnost svake zemlje članice. Nadalje, valja osigurati zaštitu temeljnih prava naše djece. Kao što je spomenula i Monika i neki, neki drugi od vas, treba nam e, više ljudi koji će raditi na EC3. Zato komisija predlaže jačanje Europola. To je od ključne važnosti i to smo svi shvatili. no moram reći da to još nije ni izbliza dovršen posao. Nismo još uspjeli riješiti ovaj bolan problem i uvjeren sam da ćemo nastaviti našu suradnju i raditi na podizanju svijesti o ovom e, problemu. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam lijepa gospodine Prveniče. S ovime smo završili sa raspravom pod ovom točkom